Odbor Ekon je prema članku 231. poslovniku izdao izjave o trima e, zakonodavnim tekstovima i oni se smatraju službene ako u okviru 24 stranice ne se ne skupi dovoljan broj potpisa zastupnika. Vi ćete naći te tekstove na našoj internetskoj stranici i su tako će ti tekstovi biti objavljeni u zapisniku s naše sjednice. Sljedeća točka dnevnog reda je izjava kandidata za mjesto predsjednika Europske